raditi sa ostalim institucijama e, kako bi e, se dalje proces razvijao transparentno. Michel Barnier, koji je glavni pregovarač, je također potvrdio da je spreman za e, daljnje pregovore kako su predviđeni, kako bi u konačnici e, uistinu imali uspješan ishod. Sigurno je da su uvjeti takozvanog level playing field, dakle jednakih uvjeta za sve primani. Znamo da postoje određena ograničenja, da postoji mogućnost eventualnih e, kašnjenja, da će možda doći do određenih želja da se rokovi e, e, produžuju, ali nije mi cilj danas započinjati raspravu o tome. Želim samo reći da se nadam da će svi akteri i da će glas Europsko, Britanskog parlamenta, ali isto tako Europskog parlamenta u konačnici dovesti do toga da se uistinu ostvari zaštita europskih interesa, isto tako da se ostvari jedna bliska suradnja sa eh, Ujedinjenom kraljevinom vezano uz ekonomska i trgovinska pitanja, ali isto tako u drugim područjima kao što je primjerice obrana. Također, tijekom Europskog vijeća imali smo prilike razgovarati o konferenciji za budućnost Europe. E, to je nešto što se zaista uklapa i spomenuto je već u okviru obilježavanja desete obljetnice ugovora iz Lisabona. I mi e, zaista osjećamo, e, to smo ponovili u raspravi, tu težnju europskih građana da ih se dodatno aktivira. Dakle, Um, ne možemo očekivati da građani glasuju svakih četiri ili pet godina, a onda ostanu pasivnim e, promatračima. Ne. E, zaista moramo mobilizirati i građane i organizacije civilnog društva i nacionalne parlamente. Moram to reći, dragi kolege, da je naša velika želja da Europski parlament bude lojalan partner, e, akter koji djeluje u dobroj volji. Naravno, također za Europsko vijeće od ključne važnosti, vi to sigurno razumijete, da zadrži svoju sposobnost djelovanja u kratkom i srednjem roku vezano uz strateški program. Svi znate da e, programi imaju predviđene ishode i rezultate i u kratkom i u srednjem roku i nama je izuzetno važno da zadržimo određenu razinu fleksibilnosti da možemo reagirati. Također smo imali prilike razgovarati o međunarodnim odnosima s posebnim fokusom na situaciju u Turskoj. Nismo e, imali obuhvatnu raspravu e, vezano uz situaciju u Turskoj. Sljedeće godine ćemo održati zapravo jednu više strateški usmjerenu raspravu e, i željeli smo apsolutno pokazati našu apsolutnu solidarnost sa Grčkom i s Ciprom s obzirom na najnoviji razvoj događaja. I na kraju vrlo kratko vezano uz program za 2020. godinu. Također e, želim u ime Europskog vijeća izložiti jedan prijedlog da se uspostavi strateški plan za sljedeću godinu i da se dogovorimo oko tema koje odgovaraju našim prioritetima u Europskom vijeću i o kojima će se raspravljati u tijeku sljedeće godine. Kao prvo klimatske promjene i dalje jedan od prioriteta broj jedan na e, popisu prioritetnih tema i u kontekstu e, Europskog novog zelenog plana. Također, e, digitalno gospodarstvo e, to je nešto e, čime se bavimo zaista vrlo intenzivno kao temom, e, već nekoliko godina nakon e, konferencije u Talinu. Veliki podaci, big data, umjetna inteligencija, posebice su to teme koje trebamo raspraviti kako bismo vidjeli na koji način možemo biti koristan pozitivni akter kao Europsko vijeće. Zatim, migracijski pritisi, Također jedna tema koja će se ponovno vratiti na dnevni red Europskog vijeća i naravno pitanja sigurnosti sigurnosti i obrane. Izuzetno važna pitanja, ključna. Za Europu je važno da je u stanju govoriti jedinstvenim glasom na međunarodnom planu, promičući naše vrijednosti i da postupa na način da te vrijednosti postanu uistinu e, pozitivnim elementom i da nam omoguće da gledamo u budućnost u svijetu koji se ubrzano mijenja. Europa e, mora postati već jest faktor stabilnosti, mira, prosperiteta, promicanja su suradnje, promicanja multilateralizma i to je također izuzetno važna točka. Također imat ćemo priliku strateški pripremiti u Europskom vijeću više međunarodnih susreta. Sljedeće godine imat ćemo nekoliko različitih važnih sastanaka na vrhu sa drugim zemljama u svijetu, s drugim regijama u svijetu, prvenstveno s Afrikom. Afrika je prema mojem mišljenju izuzetno važan izazov za budućnost Europe i ja se nadam da je moguće da u sljedećih nekoliko tjedana ili sljedećih nekoliko mjeseci s Europskom komisijom eh, dogovorimo eh, strateško partnerstvo za pripremu postizanja konkretnih rezultata. Još jedan važan sastanak na vrhu održat će se sljedeće godine s Kinom. Govorili smo o klimatskim promjenama, to je jedna od važnih tema o kojoj trebamo raspraviti s tom vrlo važnom zemljom. Mislim da je to također još jedna od prilika gdje ćemo moći raditi na više razini efikasnosti, na postizanju više rezultata eh, i također na promicanju naših zajedničkih interesa vezano uz strateške odnose sa drugim akterima u svijetu. Dame i gospodo, ovo kratko izlaganje želim zaključiti na sljedeći način. Na početku smo sljedećeg institucionalnog ciklusa. Ja duboko vjerujem da taj novi institucionalni ciklus e, predstavlja izvanrednu priliku za budućnost europskog projekta. Prošlo je nešto više od 60 godina od ugovora iz Rima. Od vizionarske mobilizacije Europe, od François Mitterana, osnivača koji su sanjali o šengenskoj zoni, o zajedničkoj valuti su se borili za međusobno razumijevanje, za prosperitet, naša politička generacija, ova koju vi predstavljate u ovom parlamentu, e, ona koja je zastupljena u Europskoj komisiji, u Europskoj vijeću e, stigla je na sastanak, da tako kažemo, e, i mora biti dostojna izazova europskog projekta. E, naša je ambicija da tu viziju uistinu pretočemo u stvarnost u budućnosti, da svakodnevno radimo na izgradnje povjerenja u europske institucije, e, da gradimo e, povjerenje unutar europskih institucija, između europskih institucija, ali isto tako i među europskim građanima koje se temelje na vrijednosti i da na jedan realan i pragmatičan način uistinu ostvarimo očekivanja naših građana koji imaju velike snove i koji imaju velike težnje. Ovaj saziv ovdje je zaista živo srce europskog projekta jer vi e, zbog toga što ste e, izravno izabrani pokazujete težnje e, nade, a ponekad i ljutnju europskih građana. Pružam vam ruku i nadam se da vam mogu pomoći i odigrati ja korisnu ulogu na dobrobit europskog projekta. Hvala. Hvala predsjedniče Mišel, Gospođa von der Leyen, izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, na početku dopustite mi da čestitam predsjedniku Charlesu Michelu na tome što je predsjedavao svojim prvim vijećem. To je bio doista dojmljiv početak saziva. Prije tjedan dana smo u parlamentu razgovarali o Europskom zelenom planu i dan nakon toga sam predstavila isti prijedlog Europskom vijeću i Europsko vijeće je podržalo ovaj cilj klimatske neutralnosti do 2050. godine. Čelnicima smo predstavili suštinu našeg prijedloga koja je preobrazba naše strategije rasta na ovom kontinentu. Predugo se rast u svijetu temeljio na grabežljivosti. Ljudi su oduzimali resurse okolišu, a o zamjenu su proizvodili otpad i onečišćenje. To se mora promijeniti i uvjerena sam da može. Europskim zelenim planom želimo ostvariti model rasta koji će našem planetu vratiti više nego što mu oduzima. Zapravo uvjerena sam e, da vodstvo u zaštiti okoliša i snažna industrijska baza koja je ujedno i inovativna moraju biti dvije strane iste medalje. Kako bismo podržali ove čiste inovacije trebamo ulagati u obrazovanje i u razvoj vještina, a to je oduvijek bilo u srži naše tržišne ekonomije. Ovo načelo koje sam nazvala konkurentskom održivošću mora biti načelo kojim će se ravnati naša gospodarska politika i tržišna politika u budućnosti. Uvaženi zastupnici, sve zemlje članice polaze od različitih osnova i suočavaju se sa različitim problemima. I naveš jedan primjer, kao što je predsjednik Michel rekao, Poljska će E, velika rudarska područja za vađenje ugljena morati preobraziti kao što je učinila svojedobno i Njemačka, tako da traži više vremena kako bi razmotrila naš prijedlog e, o Fondu za pravednu tranziciju. Već smo počeli raspravljati o tome kako podržati ljude, poduzeća i regije koji moraju prevaliti dalji put nego drugi. Različite zemlje članice suočavaju se sa različitim pitanjima. Portugal primjerice je jedna od zemalja koja je najviše zahvaćena klimatskim promjenama, gubitak e, obale, uragani, poplave, strašni požari su već e, naplatili veliku cijenu. Prošloga tjedna 60 ljudi je izgubilo živote u požarima. Portugal je sa čistom tranzicijom započeo već 2005. godine i od tada je u to značajno ulagao i e, zatvorit će svoj posljednji rudnik ugljena 2023. godine. Već ima višak proizvodnje obnovljivih energija i zajedno sa nizozemskom vladom radi na zelenoj energiji na bazi vodika. Pitanje koje se postavlja Portugalu jest kako prevoziti obnovljivu energiju kroz Španjolsku i Francusku u ostale zemlje kojima je ta energija potrebna. Sa portugalskog stajališta, Europski zeleni plan znači energetsku infrastrukturu, međupovezanost i prilagodbu klimatskim e, promjenama. Treći primjer, Švedska. Industrija proizvodnje čelika radi na e, proizvodnje čelika bez ugljika. Da, to zvuči čudno, ali to jest tako i uvjereno je u to da će to uspjeti ostvariti za nekoliko godina. Ali kako bi to ostvarila Švedskoj trebaju uvjerenja da se neće suočiti sa neprevednom konkurencijom izvana Također, eh, oni žele ostvariti proizvodnju čelika koja će biti održiva za okoliš i žele ostati konkurentni na globalnom tržištu čelika i to je zapravo sama suština održivosti u pogledu konkurencije. Mnoge zemlje članice su također tražile mehanizam prilagodbe emisija na granicama i mi radimo na tome kako bismo zaštitili naša poduzeća, zaštitili okoliš i pridržavali se i pravila Svjetske trgovinske organizacije. Uvaženi zastupnici, prije pet mjeseci počeli smo raditi na Europskom zelenom planu upravo u ovoj vječnici, a u sljedećim tjednima i mjesecima ćemo taj plan doraditi. Vijeće je podržalo Europski zeleni plan, a vaša rezolucija ćemo dati još veći zamah. Sada nam predstoji velika zadaća, ali ako pokažemo zajedništvo, ako sve tri institucije budu zajedno radile, onda ćemo dobiti tu bitku koja jest teška, to je ogromna zadaća, a prošloga tjedna smo vidjeli koliko snage možemo imati ako doista surađujemo. Dame i gospodo zastupnici, naše europske ambicije trebaju adekvatna sredstva da bismo ih mogli realizirati i to je u srži naše rasprave u kontekstu e, pregovora oko e, sljedećeg europskog proračuna. E, znamo i slažemo se svi da je trenutačni prijedlog još daleko od svojeg cilja. Komisija će u potpunosti podržati predsjednika e, Europskog vijeća Šao Michela u nastojanju da se postigne uravnotežen, e, pravičan i ambiciozni kompromis. Želim zahvaliti predsjedniku Europskog parlamenta Davidu Sasoliju što je snažnim glasom, zaista snažnim, branio odgovarajući proračun tijekom tijekom sastanka vijeća. Hvala David. E, nužno je biti dosljedan našim ambicijama i obvezama koje smo preuzeli. Postoji strateški plan vijeća, postoje političke smjernice Europske komisije, dva su e, prijedloga e, vrlo bliska, ali ako želimo rezultate koji su razmjeni našim ambicijama, onda nam trebaju odgovarajuća sredstva. Ako je proračun nedovoljno obiman, postoji samo jedno rješenje, a to je rasprava o novim vlastitim sredstvima za Europsku uniju. I hvala ti Charles Michel što si spomenuo sustav ETS-a, dakle trgovanja emisijama stakleničkih plinova, radi se o sustavu koji je uistinu razgranat na e, sastanku o eurozoni smo razgovarali o međunarodnoj ulozi eura. E, euro je jako važan instrument za suverenitet Europe. O nama ovisi, to je sada nama u rukama. E, mi želimo zajedničku valutu. Mi profitiramo od zajedničkog tržišta i to je najsnažniji izraz suradnje unutar naše zajednice. Međutim, moramo stvoriti strukturalne pretpostavke za zajedničku valutu. Moramo e, jedni s drugima razgovarati o najvažnijim temama. Moramo izvršiti e, uniju kapitala. Također, mala i srednja poduzeća moraju dobiti pristup kapitalu i također moraju profitirati od prekograničnog e, opskrbnog lanca. Također moramo ostvariti i bankovnu uniju to mora biti moguće, moramo e, se tu preklapati. S jedne strane nacionalne banke moraju smanjivati rizik, a s druge strane e, moramo e, uspostaviti zajedničku sigurnost ulaganja. Ne smijemo čekati sljedeću krizu i onda tek pod pritiskom osiguravati našu valutnu i financijsku uniju. Ono e, što možemo nazvati vrlo pozitivnim razvojem je razvoj takozvanog BECC-a, Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness. Također, e, moram spomenuti da se političko jedinstvo ostvaruje i pravnim propisima. Taj će instrument e, znatno promijeniti radni način rada skupine za euro Također, konvergencija će e, poboljšati se preko strukturalnih e, reformama. E, ono što nam još nedostaje je instrument za stabilnost. Komisija zato sada radi na instrumentu koji se zove SHORE i to će pomoći, taj mehanizam za stabilnost će pomoći u svladavanju asimetričnih vanjskih šokova. Tako ćemo zaštititi stručni rad u Europi, rasteretiti poduzeća i ojačati e, daljnje obrazovanje naših građana. I na kraju, uvaženi zastupnici, vezano uz Brexit. E, Boris Johnson je jasno pobjedio i sada je apsolutno jasno e, da će sporazum o povlačenju biti ratificiran do kraja siječnja, odnosno to je naša pretpostavka. E, I to je ratifikacija koja će nas omogućiti da prijeđemo u sljedeću fazu. Jedno mogu reći hvala vam na e, hrabrosti, hvala što ste bili uz nas, e, nedostajat ćete nam. will never miss those who scream and yell zahvaljujem zastupnicima koji su podržavali ostanak u europskoj uniji a sada hvala bogu bez vas s ove strane ćemo um, formirati um, našu buduću Um, naš budući odnos, naš budući partnerski odnos uh, uh, koji će biti što je bliski i moguće uh, za naša poduzeća, za dobrobit naših studenata i toliko veliki broj europljana koji um, žive s druge strane Lamanša taj će odnos svakako biti drugačiji nego što je danas. Želim e, ovom prilikom zahvaliti Michel Banjeu koji je tijekom ovih godina uistinu zaslužio naše povjerenje i opravdao ga. Hvala ti Michel na tome. Rokovi pred nama su veliki izazov. E, krajnji je zapravo rok e, prosinac 2020. Ostavlja nam to vrlo malo vremena, zato što ako u slučaju i u slučaju da nismo u stanju zaključiti ugovor do kraja 2020. godine, ponovno ćemo se naći na jednoj ivici i to je svakako nešto što će e, naštetiti našim interesima, to će u svakom slučaju imati veliki učinak, e, veći učinak na Ujedinjenu kraljevinu nego na nas, jer će Europska unija i dalje uživati u dobrobitima jedinstvenog tržišta, e, carinske unije i 750 međunarodnih sporazuma koje smo potpisali sa svojim partnerima. Međutim, to nije nama u interesu. Mi ćemo organizirati pregovore kako bismo uistinu iskoristili na najbolji mogući način ovaj E, e, period e, i prvi veljače bit ćemo spremni predložiti mandat za pregovore. Ja se nadam zbog europskih građana i britanskih građana da ćemo imati partnerstvo bez presedana. Ovo nije kraj nečega, to je početak novih odnosa među susjedima i ja želim da postanemo dobri susjedi s prijateljima u Ujedinjenoj kraljevini. Živjela Europa! Grazie, presidente von der Leyen. Hvala, predsjednice von der Leyen. Sada riječ ima gospodin Weber. Izvolite. Lieber Charles Michel, sehr geehrter Ratspräsident, willkommen. Dragi Jean-Michel, e, e, poštovani predsjedniče vijeća, dobrodošli u Europski parlament na ovoj svojoj novoj funkciji. E, kao uvjereni europejac, ono što je nama u krvi i vama kao građaninu Belgije je graditi mostove. Želim vam puno sreće, treba će vam puno sreće u ovim zadacima koji stoje pred nama. Vijeće je e, u prošlom periodu sve više postalo institucija koja blokira događaje, ali ovo što smo vidjeli sada na prvom sastanku prošli tjedan, e, vidimo e, da ste već postigli veliki uspjeh na području pitanja klime, ali i na drugim područjima primjerice pitanje e, kako e, platiti e, troškove, kako pokriti troškove koji su nam potrebni u odvraćanju posljedica klimatskih promjena. Trebamo poduzeća, trebamo znanstvenike, trebamo podršku svih jer oni očekuju rezultate od nas. I zato e, ćete sigurno imati veliku odgovornost e, na ovom području e, u svemu što morate ostvariti. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, ono e, što je bilo e, tijekom finskog predsjedanja nije odrazilo e, koje su investicije nužne za budućnost Europe. Nadamo se da ćemo konačno se odmaknuti od razgovora o pukim postocima, nego da ćemo doista razgovarati o sadržaju. Također, ona rasprava oko neta, bruta, recimo e, u Njemačkoj se razgovara o financiranju vanjskih granica u Grčkoj i drugdje e, tu se opet stalno spominju te neki e, neto, neto ili bruto plaćanja. Od te perspektive se također moramo odmaknuti. Ono što nam u budućnosti treba je i hrabrost u vođenju nekih rasprava. Važna tema kojom smo se bavili ovdje u parlamentu je vladavina prava. Poljska, Mađarska, Češka, e, Republika, e, Rumunjska. Ljudi su izlazili e, na ulice te sve rasprave koje su dizale ljude na noge nisu se dovoljno odrazile na rad Europskog parlamenta. Ili recimo ovaj primjer iz Malte. Ubijena je novinarka jer je radila svoj posao, jer je e, istraživala na e, području korupcije e, na državnom vrhu. Očito postoje tamo kontakti između politike i organiziranog kriminala i zato je ubijena ta novinarka ta pitanja se uopće nisu raspravljala na vijeću, iako su to fundamentalna pitanja za Europsku uniju. I zato vas molim, budite hrabri, stavite te teme na dnevni red. Mađarska, Češka, Poljska e, i e, moraju čelnici europskih država pokazati hrabrost i raspravljati o tim pitanjima. Također e, želim reći da mi iz e, kluba Pučana pozdravljamo e, ovu jasnoću koju sada imamo u vezi s Brexitom. Također kolegi Hofštatu bih htio zahvaliti u njegovom, na njegovom doprinosu u pregovorima za Brexit. Sljedeći koraci koji nam sada predstoje znači da e, moramo e, pojasniti kako će izgledati naše daljnje partnerstvo i prijateljstvo. Postoji oko 50%, znači pola Britanaca koji žele partnerstvo s nama i na njih moramo misliti. Međutim, e, nešto mora biti jasno. Onaj tko je izvan Europske unije ne može računati s istim standardima kao da je unutar Europske unije. Onaj tko želi na naše tržište mora e, poštivati pravila našeg tržišta. To vrijedi i za City of London, e, i to vrijedi i za poljoprivredne proizvode i u razgovorima oko toga će Europski parlament sigurno igrati važnu ulogu. E, nakon Brexita moramo raditi na partnerstvu i moramo vidjeti kako će se razvijati naši susjedski odnosi. Na predzadnjem sastanku vijeća e, ništa dobro se nije dogodilo u vezi sa zapadnim, pitanjem Zapadnog Balkana. Puno je frustracije u Albaniji i Makedoniji e, zbog situacije kakva je nastala u vezi sa šansama za pristupanje pristupne pregovore. Zato vas molim Molim vijeće da e, date zeleno svjetlo e, za razgovore o proširenju za te dvije države. Zapadnom Balkanu moramo pružiti ruku, inače će tamo nastati još više nestabilnosti. Hvala vam. Hvala, gospođa Garcia Perez, izvolite. Hvala, e, gospodine predsjedniče u ime socijaldemokrata e, želim vas pozdraviti ovdje u Europskom parlamentu. Želimo vam e, puno uspjeha i nadamo se da će vaše predsjedanje pokazati e, kojim smjerom Europa treba ići. Treba nam hrabro vodstvo, treba nam hrabrost za donošenje velikih odluka. Imamo mogućnost provesti sve odluke recimo na temama e, kao što su e, ekološka Europa, socijalna Europa. E, moramo imati solidni financijski okvir koji će omogućiti da reagiramo na sve pojave koje se pojavljuju u gospodarskoj krizi. I također moramo štititi svoje građane u pitanjima vanjske sigurnosti. Vijeće je e, usvojilo e, cilj da e, klimatsku neutralnost postignemo do 2050. godine, iako su se neke države tome suprotstavile suprotstavilo. Mislim da trebamo raditi na tome kakva ćemo pravila imati, jer jedino tako možemo postići te ciljeve. Odluke vijeća idu u pravom smjeru, međutim višegodišnji financijski okvir je bio zapravo e, problematična tema. Naš e, klub zastupnika će se boriti e, za to da taj okvir ne bude takav kakav je za sada predviđen ovo što je predloženo da je manje sredstava za klimatska pitanja, za poljoprivredu, to su samo neke od tema e, koje bih mogla spomenuti. Prijedlog koji je donesen e, također ne predviđa dostatnu investicijsku politiku niti dovoljno financija za istraživanje, za inovacije i tako dalje. Također jedva da se ispominje e, siromaštvo djece Nekad se kaže da se puno toga e, može postići sa manje sredstava, međutim ako e, želimo ostvariti te ciljeve moramo se založiti za jači i bolje financijski okvir. E, same države e, imaju paralelno svoja sredstva i trebaju investirati i na nacionalnoj razini. Zato nam i ovdje e, treba to zlatno pravilo koje pokazuje koliko je važan pakt o rastu i stabilnosti. Moramo podržati održive investicije. Trebaju nam kvalitetna rješenja i e, tu su neka e, e, rješenja koja treba ostvariti u okviru europskog semestra. Također trebamo paziti na socijalne okolnosti i investicije staviti u taj kontekst. Ako želimo biti uspješni, moramo imati partnerski odnos e, među državama članicama, ali također pedagoški djelovati e, među svojim građanima. Jedino tako možemo imati jaču Europu. Što se tiče Brexita, ja bih e, tu htjela poslati vrlo jasnu poruku. Zahvaljujemo europskim zastupnicama e, iz Velike Britanije koji su e, zadnjih 46 godina zajedno s nama pisali europsku povijest. E, upravo smo govorili o desetogodišnjici Lisabonskog ugovora vi zaslužujete naše poštovanje, zaslužujete naše priznanje, također našu, naše osobno poštovanje. To je važno. Nitko vam neće moći uzeti e, zasluge koje ste e, imali e, i taj ponos da ste bili važan dio europske povijesti. Ha, izvolite gospodine Čolos. Presidente. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Gospođo predsjednice, gospodine predsjedniče, dragi Šarl, kao prvo dobrodošli u Europski parlament i eh, čestitam ti na preuzimanju funkcije. Mi istinu polažemo veliko povjerenje i nade u ovaj novi mandat zato što zaista u Europskom vijeću trebamo stvarnog partnera, stvarnog partnera koji eh, raspravlja o europskim temama kako bismo mogli napredovati. E, poruka europskih građana na zadnjim izborima bila je vrlo jasna, sad je na nama da to realiziramo i ja sam siguran da ti, s obzirom na tvoju viziju i tvoju pregovaračku sposobnost, možeš e, dati tu svježu krv, e, svježi vjetar u leđa kako bismo mogli zajednički napredovati. Nakon ovog prvog Europskog vijeća kojim si predsjedao, želim reći da smo dobili dobre vijesti vezano pogotovo uz novi angažman koji se tiče klime i e, ciljeva za razdoblje do 2050. godine, ali isto tako osjećamo da unutar Europskog vijeća postoje države članice koje se i dalje drže svojih pozicija i čija odlučnost još uvijek nije dovoljno snažna kako bismo mogli ostvariti taj cilj. E, dobro je imati ciljeve i to je također već jedan korak naprijed, ali isto tako sada trebamo pokrenuti stvari i djelovati da se ti ciljevi ostvare. I e, nadam se da će komisija u tom smislu iznijeti prijedloge. Treba nam e, mogućnost da državama članicama damo poticaj, da ih ohrabrimo da preuzmu tu odgovornost i da ostvarimo taj važan korak naprijed. Jasno je da moramo klimatski projekt pretvoriti u priliku i da države članice iako ima i onih koje ne polaze naravno sve sa istog e, polazišta i nemaju istu statnu poziciju, da i one shvate da je zapravo ovaj izazov klimatskih promjena zapravo prilika. E, nadamo se da će se to također pretočiti i u proračunsku perspektivu, u višegodišnji e, financijski okvir kako bismo mogli uistinu ostvariti e, stvarne rezultate kada se radi o klimatskim promjenama, ali isto tako i u pogledu digitalne preobrazbe. Kada govorimo o višegodišnjem financijskom okviru, on uistinu može biti stvarni europski instrument, a ne samo rezultat pregovora među e, državama članicama prema kojim će se odlučiti koliko će dobiti jedni, a koliko drugi. Da bi to on uistinu postao, tu treba još odraditi dosta toga. Prema mojem mišljenju to je zapravo jedini način da uistinu ostvarimo E, ono što želimo i donesemo odluku o tom višegodišnjem financijskom okviru. On uistinu mora biti politički instrument, a ne samo nešto oko čega se trguje. Što se tiče proračunske perspektive, prema našem mišljenju, bilo bi pogrešno mjeriti e, na način koliko će se dati tradicionalnim politikama, koliko će se dati novim politikama. Jer treba nam modernizacija, treba nam modernizacija zajedničke poljoprivredne politike i kohezijske politike kako bi te dvije politike i dalje mogle uistinu ostvarivati ambiciozne ciljeve o kojima smo govorili. Ne smijemo ih slabiti, već ih modernizirati. Europski parlament e, će ići u tom smjeru. Također, snažno podržavamo europski proračun koji je jak ne samo kroz doprinose država članica e, već isto tako želimo da se ostvari jasni napredak kada se radi o vlastitim sredstvima Dakle, to treba uistinu postati europski instrument, a ne jednostavno rasprava o tome tko dobiva, a tko gubi ili tko dobiva što. Uistinu takav pristup će biti prvi stvarni korak u smjeru kreiranja europskog proračuna koji se vrti oko ostvarivanja stvarnih europskih ciljeva. I zaključno vezano uz Brexit. Žao nam je zbog rezultata izbora u Ujedinjenoj Kraljevini, ali ako ništa drugo sada je stvar jasnija. Znamo što će se dogoditi. Europski parlament će naravno tu preuzeti e, odgovornost koju ima. Želim također reći kolegama koji sjede e, iza mene da im zahvaljujem na vjeri u europski projekt, na tome što su jasno poslali poruku europskom narodu da ovaj Brexit nije kraj naše zajedničke priče, da ćemo ostati partneri i mi i dalje vjerujemo da svi Britanci koji zaista vjeruje u europski projekt će ostati zajedno s nama i da ćemo pronaći pravi način za buduću suradnju. Hvala Mišelu Barnjeu i hvala Giju Ferhofštatu na svemu što su učinili tijekom pregovaračkog procesa. Još uvijek nas čeka posao koji moramo odraditi kako bismo postigli snažan sporazum s našim susjedima. Hvala. Hvala. Gospođo Keller, izvolite. Poštovani kolege, dok su se sastajali šefovi država i vlada u Briselu eh, i u to vrijeme je eh, zapela konferencija u Madridu. Možda bi bilo bolje da eh, idući puta šefovi država i vlada odu u Glasgow na COP26 i pokažu time koliko važnost prepisuju pitanju klimatskih promjena, ako je to doista tako. Dakle, s obzirom na neuspjeh Madrida, Pitanje je hoće li se postići ugovor o klimatskoj neutralnosti na sastanku na vrhu, to je važan korak, ali naravno to može biti samo jedan korak naprijed, jer 2050. godina je kasno, a zacrtavanje ciljeva je samo pola bitke. Ono što je doista bitno su manje ciljevi za budućnost, nego ono što jest bitno su mjere koje poduzimamo sada kako bismo postigli te ciljeve. Kada je riječ o tim konkretnim mjerama, rasprava o VFO je izvrsna prilika za to jer proračun treba podržati klimatske ciljeve, a ne ih potkopati. Ovi prijedlozi koji su sada pred nama to ne ostvaruju, zapravo ne ću riječi o klimatskim promjenama ovu dijela malo se čini po pitanju zaštite klime i bioraznolikosti, tako da se nadam da će zemlje članice doista i preći s riječi na dijela kada je riječ o klimi i proračunu. Razočarana sam e, činjenicom da će se poljska vlada izolirati i neće prihvatiti ciljeve. Osim toga, ne smijemo zaboraviti da 70% Poljaka sami podržavaju te ciljeve, tako da se nadam da će se poljska vlada predomisliti. Jer e, što kasnije budu započeli sa tranzicijom, onda će nas e, teže sustići, a klimatske promjene neće čekati nikoga, niti će se zaustaviti na granicama neke zemlje. Brexit jest i dalje tragedija, ali ovo nije kraj. Nećemo napustiti naše prijatelje iz Britanije, nećemo ih zaboraviti i tko zna, možda ćemo jednoga dana moći reći dobrodošla natrag Ujedinjena kraljevino, dobrodošla kući. Grazie. Onorevole Annemans, prego lei la parola. Hvala, zastupnik Annemans, izvolite. Eh, hvala vam. Mnogi belgijanci Mnogi e, flamanci još se sjećaju e, e, kako se postupilo prošli puta prema Nigelu Faražu. Sada imamo evo drugog Belgijanca po redu na čelo vijeća. Ja bih vam želio najprije malo pokvariti raspoloženje. Svi ste e, pozdravili Makrona, svi ste e, bili za to da se promijeni e, model špicen kandidata. Razgovaralo se, možda bi Francus trebao biti predsjednik a onda se razmišljalo i o tome da će Belgijanac možda biti dobar predsjednik. Međutim, E, što se tiče proračuna, Belgija je u prilično jadnom e, stanju. E, znamo da postoje dugovi od, u visini od 20 milijardi. Belgija se trenutno nalazi u političkom kaosu koji traje već preko 300 godina. Prije nekoliko dana su imali i e, blagdan u tom smislu, ali e, nitko ne zna kako će se to razvijati dalje i kamo će to e, dalje ići. Nakon izbora uvijek se dogodi da analize pokažu da su potrebni novi izbori. Trenutno imamo manjinsku vladu koja je skoro pa diktatorska. E, sretno onima e, koji žele da se Unija smanji, e, pa onda vam mogu čestitati. Ono čemu težite je očito masovna migracija. Možete onda lijepo i potpisati pakt u Marakešu. Kao belgijanac koji živi u Belgiji mogu vam e, reći da je ovo stanje u vijeću zapravo upozorenje na mogući politički kaos. Mi iz IDEA se zalažemo za europsku suradnju, ali protivimo se sve većem približavanju u okviru jedne unije država, tako da se nadam, e, da smatramo da će biti Charles Michel jednako katastrofan za Europsku uniju kao što je bio i za Belgiju. Gospodin Van Orden, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Vijeće je razgovaralo o nizu bitnih pitanja prošloga tjedna, ali dopustite da se malo usredotočim na Brexit. Da, konzervativci su ostvarili povijesnu pobjedu prošloga tjedna, 365 eh, zastupnika je izabrano iz konzervativne stranke, što znači da stranka ima većinu nad svima ostalima i to je zapravo bio veliki glas povjerenja Borisu Johnsonu kao premijeru i njegovom mandatu da dovrši Brexit. To je bilo također potpuno obacivanje socijalizma koje su nudile glavne oporbene stranke. Nadam se da europske institucije više neće biti spremne da ih zavedu na krivi put ljudi koji su mahali plavim zastavama i od strane nekih političkih vođa koji su u Briselu širili neke samozaluđujuće ideje. Ujedinjena kraljevina i Europska unija će brzo razviti opsežno, fleksibilno partnerstvo sa slobodno trgovinskim sporazumom i razvit će također i druga područja suradnje kako bismo mogli zajednički izgraditi novo partnerstvo suverenih jednakih zemalja koje se jednako suočavaju sa izazovima koji se tiču sviju nas. To je veliki izazov za 2020. godinu, koji potkrepljuje također e, i sam premijer svojim riječima i želim zahvaliti predsjednici von der Leyen na njezinim e, lijepim riječima i na lijepim riječima nekih drugih kolega. Sada je u interesu svih nas e, ubrzati rad na povlačenju i sporazumu o tome koji će se razmatrati u donjem domu dalje ovoga tjedna, tako kako bismo mogli otići do 31. siječnja pod uvjetom da imamo učinkovitost i dobru volju možemo brzo napredovati u pregovorima o našem budućem odnosu kako bismo imali također i dobar slobodno trgovinski sporazum i druge aranžmane koji će stupiti snagu do kraja 2020. godine. To mora biti zajednički cilj svima nama. Znam da Michel Barnier e, u tom duhu pristupa ovoj zadaći i da će učiniti sve što je potrebno kako bi ispunio rokove, a uvjeren sam e, i da će ovaj dom pomoći u tom procesu i svima želim sretan Božić. Hvala. Hvala. E, zastupnik Papadimulis, izvolite. Hvala. Gospodine Michel, dobrodošli u Europski parlament. Ovo je vaš prvi dolazak u ovu vječnicu. Moj klub se uvelike razlikuje od politika vašega kluba, ali ovdje smo udaljeni od krajnje desnice u ovom parlamentu i zapravo imamo velika očekivanja od vas. Prvo pitanje kojim ćete se morati pozabaviti jest to da vijeće prestane blokirati ono što traži Europski parlament, što traži ovo doba i što u nekim slučajevima podržava komisija, ali to zapinje u vijeću. Započet ću od pitanja koje je doista bitno za moj klub, ali i za mene kao Grka. Gospodine Michel, nije dovoljno samo na riječima osuđivati agresivno ponašanje Erdogana koji ugrožava mir na sredozemlju, koji prijeti Cipru i Grčkoj. On prijeti da će dodatno narušiti mir u jednom osjetljivom području. Nije dovoljno samo ostati na riječima. Trebaju nam sankcije koje su spomenute u lipnju i u listopadu, ali one se trebaju provesti. Zašto se sankcije ne provode? I drugo, kako bismo ostvarili ciljeve koje je iznijela gospođa von der Leyen po pitanju klimatskih promjena, društvene kohezije, poljoprivredne politike, tehnologije i inovacija, trebaju nam sredstva, treba nam novac. Velika većina u parlamentu se založila za to da europski proračun iznosi 1,3% BND-a. Mi bismo htjeli još i ambiciozniji cilj po pitanju klime i digitalnog programa, ali to je Europski parlament predložio i to velikom većinom zastupnika ovdje. Ali onda je vijeće predložilo rezove 30% za koheziju, 27% za ulaganja u gospodarstvo i ljude za program LIFE i klimu 30%, 30% za e, program Obzor, 48% za e, program Erasmus u odnosu na prijedloge parlamenta, 35% za povezivanje Europe. A istovremeno ako usporedimo vaše prijedloge za novi VFO, za razliku od prošloga, 133 dvopostotno povećanje za upravljanje granicama i migracije i ogromno povećanje za sigurnost i obranu. Dakle, pitam se gdje je tu ravnoteža vi dalje kočite ono što nam treba i ono što smo čuli od vas i od gospođe von der Leyen o klimatski neutralnoj politici, o zelenom planu, socijalnoj koheziji, to će sve ostati prazne riječi. Trebate djelovati i potkrijepite svoje riječi dijelima. Hvala gospodin Heaver, ima riječ. Mikrofon molim. I Ovdje sam ponosan Englez i ponosan sam što smo dovršili uspješno ovu bitku za Brexit i ponosim se kolegama iz stranke koji su čvrsto obranili britansku demokraciju. Ponosim se britanskim narodom koji je na izborima pokazao da želi otići iz Europske unije i nekima od vas su lagali i pričali su vam mitove legende o tome da su ljudi u Britaniji promijenili svoje mišljenje. Nismo i sada želimo otvoriti novo poglavlje u povijesti naše velike nacije. Želimo ponovno preuzeti kontrolu na našim granicama, našim novcem, našim zakonima. I želimo slobodne ruke za zaključivanje globalnih trgovinskih sporazuma i upravljanju naše zemlje. Budućnost je svjetla za Britaniju bez Europske unije i sada molim Borisa Johnsona da nas ne iznevjeri. Sada je konačno vrijeme da ponovno preuzmemo kontrolu. Hvala. Onorevole Hubner, e Gospođa Hübner, minuta i pol, izvolite. Dragi kolege, rado ćemo vas eh, saslušati jednoga dana, ali pitam se kamo ćete otići kada odete iz parlamenta. Dragi Michel Barnier, predsjednici drage kolege. Evo, sada se razjasnila situacija u vezi sa Brexitom i naši britanski prijatelji će uredno otići iz Europske unije i će treća zemlja krajem siječnja. To poštujemo, ali žalimo zbog toga, a sigurna sam da će posveća prijateljstva to izdržati. Europski parlament je sada spreman dovršiti svoj rad na povlačenju na vrijeme za rok. Iako sam tužna zbog odlaska naših prijatelja, sada se moramo okrenuti budućnosti i trebamo uvažiti stratešku odluku premijera Ujedinjene kraljevine da ograniči e, dobačim zakonom razdoblje tranzicije. Mi to ozbiljno shvaćamo, ali žalimo zbog toga što odredbe u sporazumu će se time blokirati. Evo, toliko o pregovorima u dobroj vjeri. Europska unija se pripremila za to i e, sada očekujemo konstruktivne pregovore jer želimo zaključiti ambiciozan sporazum. Naš mandat za pregovore će se temeljiti na političkim izjavama koje su dogovorene između Europske unije i Ujedinjene kraljevine i nadam se da ćemo uz pomoć tih izjava uspjeti postići najdublji i najopsežniji sporazum koji smo ikad imali sa trećom zemljom i koji će nam omogućiti da se zajedno suočimo sa globalnim e, e, izazovima, ujedno poštujući i e, ovlasti Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Ne smijemo zaboraviti također da uz ove pregovore ova vijećnica, ovaj dom će uložiti sve napore u pravilnu provedbu sporazuma o povlačenju i da će također izbliza vratiti nadzirati ostvarenje prava građana. Gospođa Grapini je podigla pravu karticu, ali sada moram reći da ne možemo prihvaćati pitanja. Moramo brzo završiti, nemamo više vremena. Gospođo Grapini, žao mi je, tako da vas molim sve da se držite zadanoga vremena. Možda nećemo niti imati dovoljno vremena za spontano javljanje za riječ, no to ćemo vidjeti kasnije. Sada minuta i pol eh, gospođa Bonafé. Hvala, gospođo predsjedateljice. Evo ovdje smo čuli snažne riječi, naročito predsjednika vijeća o zelenom planu. I drago nam je što se vijeće u svojim zaključcima uz protivljenje Poljske ipak založilo za to da će postići klimatsku neutralnost do 2050. godine u skladu sa sporazumom iz Pariza. Mi smo čvrsto uvjereni da je zeleni plan povijesna prekretnica ne samo u zaštiti okoliša, nego i u gospodarskom rastu, konkurentnosti i kvaliteti života u Europi. Zeleni plan je već ostvario prvi rezultat, a to je da se potrebe građana, realna ekonomija i infrastrukture vrate u srže europskih politika nakon e, što smo se godinama u raspravama bavili deficitim i dugovima u proračunima europskih zemalja. No ovdje je bilo i mračnih strana, a to su ulaganja i njihova financiranja. Ne možemo se uvjeriti samo riječima, trebaju nam dijela. Dakle, od vijeća očekujemo jasnu obvezu za financiranje zelenog plana bez okolišenja. Treba nam višegodišnji financijski okvir koji je na visini zadatka i trebamo se pozabaviti pitanjem e, pakta o stabilnosti i rastu i dati zemljama članicama mogućnost da razdvoje iz duga i BDP-a ulaganja koje će nam ostvariti zeleni plan. Predsjednica von der Leyen je pokazala hrabrost i viziju, ali ako je ne podrže šefovi države vlada, njezin put, naročito e, put Europske unije, će biti vrlo naporan. Hvala. A gospodin Verhofstadt na dvije minute i pol. Prvo što želim reći gospodinu Anemansu jest da je skandalozno ono što je rekao. Ponosan sam time što je jedan belgijanac predsjednik Europskog vijeća, a ne podržavam uopće ove gluposti koje ste izrekli. I znajte da postoji manjina u Belgiji i to su oni separatisti među kojima je i gospodin Anemans. A, gospodinu Faražu i želim reći da su oni glasni i bučni i e, na to što su malo ostvarili e, na izborima, da. Ovdje su svi rekli da će nam nedostajati britanske kolege i zaborisa i tako dalje, ali ja neću reći da će mi nedostajati ove stranke za Brexit. Također, ovaj parlament treba dati odobrenje i znam eh, da svi kažu da će to biti automatski, zato jer je to jednostavno tako. Predviđamo da će postupak e, u vijeću se dovršiti na plenarnoj 29. siječnja, ali u međuvremenu treba riješiti jedan problem. Ja sam od izbora u Britaniji primio na stotine pisama i e, mailova britanskih građana koji žive u Europi i koji e, ne znaju koji je njihov status i primio sam e, na stotine dopisa europskih građana koji žive u Britaniji i koji također ne znaju kakav će biti njihov status. Mislim da trebamo prvo riješiti taj problem e, prije nego što dajemo svoju privolu u sporazumu o Brexitu. Dragi kolege, ni europski niti britanski građani ne smiju biti žrtve ovog, e, prema mojem mišljenju, nepametnog izbora. I želim se obratiti premijeru Ujedinjene kraljevine Borisu Johnsonu i pozvati ga da bude velikodušan u svojoj pobjedi i da svim europskim i britanskim građanima koji žive na kontinentu osigura ista prava koja uživaju i danas, dakle automatski svima, bez okolišanja, bez ako i bez ali, kao što on uvijek govori. Također, moram vam reći da se sve više ljudi, i s time ću završiti, vraća na pitanje pridruženog državljanstva. Britanski građani će se dalje osjećati europljanima i ja mislim da moramo odgovoriti na te njihove zahtjeve i težnje. Hvala. Gospodin Eichhout na minutu i pol. Thank Madam Chair. And, uh, first of all... Hvala gospođo predsjedateljice. Kao prvo, dobrodošlica predsjedniku Charles Michelu. Čestitam vam na prvom Europskom vijeću. E, zaključci koji su gotovo jednoglasno doneseni vezano uz klimatsku neutralnost, čestitam vam i na tome, gotovo jednoglasno, ali isto tako e, čestitam vam i na zaključcima vezanima uz višegodišnji financijski okvir. Možda je to nešto čemu bi trebale razmisliti i one zemlje među kojima je i moja koja često govore o klimatskim ambicijama E, jer klimatske ambicije zapravo imaju neke veze s novcem, možda one to shvate, pa će možda Nizozemska, ali i Danska i Švedska, Austrija, vjerojatno i Finska kad više ne budu predsjedali, tu vašu ambiciju također pretoče u e, viši proračun koji tim državama zaista mogu pomoći da imaju pravičnu e, prijelaznu fazu vezanu uz klimatske promjene. E, vašem vijeću, ne vama konkretno, trebalo je gotovo godinu i pol da se dogovore oko ciljeva za razdoblje do 2050. Imamo manje od godinu dana i prije Glazgova da se dogovorimo za ciljeve za 2030. godinu, a još i manje do samita s Kinom. Kako ćete se pobrinuti da vijeće bude spremno vezano uz povećane ciljeve za razdoblje do 2030. godine prije e, samita u Leipzigu između Europske unije i Kine? Evo to je pravi izazov i ja se nadam da ću vam u lipnju moći čestitati i na tom pozitivnom ishodu. Hvala. Gospodin Bej, minuta i pol. Hvala, gospođo predsjedateljice, gospođo predsjednice komisije, gospodine predsjedniče. Danas smo u situaciji Eh, u kojoj eh, svi, uključuju Gija Verhofstadta, izražavaju žaljenje zbog demokratskog odabira britanskih građana. Vi koji ovdje u Europskom parlamentu i europskim institucijama neprestano manevrirate kako biste spriječili e, Brexit, vi koji ponekad također pokušavate pod svaku cijenu osigurati donošenje tekstova e, koji su suprotni volji naroda i tekstova koji su suprotni interesima britanskih građana E, a inače se zalažete za demokraciju, žalite zbog e, ovakvog demokratskog odabira. E, imamo situaciju u kojoj je ispoštovan rezultat referenduma iz 2016. godine, ispoštovana je volja građana i europski građani će temeljem toga izaći iz Europske unije. Za Borisa Johnsona je to i politička pobjeda, on je ujedinio britanski narod, postigao je najveću izbornu pobjedu unatrag 30 godina a u sve to u kontekstu globalizacije, migracijskog pritiska i tako dalje. Boris Johnson znače braniti britanske interese, znam njegovu odlučnost, znače braniti britanske interese u odnosima sa Europskom unijom koja je veliki prijatelj britanskog naroda, ali istovremeno znat će braniti i interese svoje zemlje izvan Europske unije. Hvala. Gospodin Landgren. Hvala. Jedna od najvažnijih tema u Europskoj uniji koja je u velikoj mjeri utjecala na raspravu unutar Europske unije danas će nam omogućiti da ostavimo po strani e, te probleme, međutim ne možemo istovremeno zaboraviti druge probleme